meine damen und herren ich nehme die sitzung hiermit e, otvaram ponovno našu sjednicu i nastavljamo glasanje sa e, izvješćem groš usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika imamo 42 e, amandmana odbora tko je za protiv suzdržani usvaja se Gospodin Kamber, oprostite. Gospodine predsjedniče, nisam mogao govoriti prije. Jedan od koristi e, članstva